u skladu sa e, člankom tim i tim financijski interesi članova i e, sukobu interesa e, jučer sam dobio 15. srpnja do, ime, došlo imenovanje članova komisije. Hvala za pljesak. prvi put da mi plješćete. Imamo li sada prijevod? Je sve jasno. Počet ću iz početka. U skladku e, e, članka 7 e, na području financijskih sukoba jučer sam 15. srpnja pet članova savjetodavnog odbora uključivši pet odbora, gospođa Danuta Hübner, Delvos Teres, Sajat Karim, Franciska Sozavar i Žeržima Stalka. Imamo dva rezervna člana odbora koje treba imenovati, to ću imenovati u sljedećih nekoliko dana. Moram ih još kontaktirati, nisam još dobio odgovore od njih pet redovnih članova mora, mogu e, preuzeti svoje dužnosti odmah e, i molim da svi s njima surađujete. Gospodin Glezer, vi ste se javili za riječ u vezi s poslovnikom. Dobro jutro. Predsjednik Juncker je u svojem govoru najavio da će se ovdje eh, ostvarivati snovi, ali to je eh, razoreno kad je predsjednik Schulz odbio da mi eh, odbio da dade riječ kolegi Papadakisu da objasni iz kojeg je razloga to rekao. To je bila jedna izjava koja mu je odbijena. To je uništavanje pojma demokracije. I stoga molim predsjednika Šulca kojeg dobro poznam da to e, prizna. Hvala gospodine Glezius u ovom domu se svi mogu javiti za riječ e, u vezi s dnevnom redom ili poslovnikom. Kao na primjer vi, e, ja sam vam dao riječ, niste govorili o poslovniku ni o dnevnom redu, ali ste ste mogli izraziti. Gospodin Papadakis se nije javio za riječ u vezi s tim područjima. On je jednostavno počeo govoriti kad bi svi ovdje počeli govoriti preko 700 nam i, nas ima to više ne bi bila demokracija već kaos i stoga e, gospodina, sam go, gospodina Papadakisa zamolio da e, počeka i da se javi u, za riječ u skladu s e, našim pravilima jer ovako to ne ide ja sam dao gospodinu Papadakisu e, mogućnost da se e, izrazi kao član e, komunističke stranke jer se on ne osjeća zastupljenim od gospođe Marine Le Pen. To shvaćam. Gospođa Le Pen nije govorila u njegovo ime, pa je to je objašnjeno ovdje. Hvala lijepa. Sada dolazimo do imenovanja Četiri člana komisije, Europske komisije, saopćeno mi je da ima jedan zahtjev u vezi sa dnevnim redom. Izvolite. Gospodine Šulc, e, za nas je to tako da trebamo e, glasati za imenovanje članova EU,